Prijeći na engleski i na sljedeću točku dnevnog reda glasovanje. E, prvo e, glasovanje odnosi se na prikupljanje statističkih informacija e, Europske banke. Imamo glasovanje koje je sada otvoreno. Zatvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? E, ovaj prijedlog je usvojen. Druga točka o kojoj glasujemo je izvješće gospodina Swinburna o, ispričavam se, gospođe Swinburne, o ovlastima Europske središnje banke za isricanje sankcija. Prvo imamo skupno glasovanje o amandmanima 2 do 5 i 8 do 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman prvi u dva dijela. E, prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Imat ćemo provjeru, ali mislim eh, da je situacija bila potpuno jasna. Šesti amandman eh, u dva dijela. Prvi dio tko je za? U redu. E, provjerit ćemo. E, prvi puta predsjedavam glasovanjem. E, slažem se da ćemo provjeriti elektroničkim putem. Amandman 1. Poimenično glasovanje elektroničkim putem sada je otvoreno. drugi dio amandmana prvog. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman šesti u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Očito se usvaja. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ovo ćemo provjeriti. Otvaram eh, elektronsko glasovanje što se tiče amandmana sedmog. Zatvaram glasovanje. Prijedlog se usvaja. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je ovo potrebno provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman se također usvaja. E, prelazimo na glasovanje o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Poimenično glasovanje ovime je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazim na treću točku na dnevnom redu. Riječ je o izvještaju konferencije UN-a o klimatskim promjenama 2014. u Limi, Peru. Krećem sa stavkom četvrtima dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Trebamo provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, prelazimo na amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. E, stavak 14. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? E, protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti. Čini mi se da je tjesna većina. Otvaram elektroničko glasovanje o točke 14. prvom dijelu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo ponovno. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se također. E, prelazimo na točku 16. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Ako se odbija, moramo glasovati o izvornom tekstu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Točka 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Točka 26. Dva dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Točka 29. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Točka 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Točka 33. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Točka 35. u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržan, također se usvaja. Treći dio za, protiv, Suzdržan? Odbija se. Točka 36. Amandman 10. Za? Protiv? Suzdržan? Ovo ćemo provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje za. Ispričavam se. Dakle, otvaram elektroničko glasovanje. E, zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, Izvrni tekst se ne razmatra. Dakle, prelazimo na točku 39. Amandman četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, odbija se. To sam željela reći, ispričavam se. Dakle, odbija se. E, točka 41. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, također se usvaja. Točka 43. amandman 5. za, protiv, suzdržan, očito se odbija. 51. E, tko je za, protiv, Suzdržan? Usvaja se. Točka 55. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Očito se odbija. E, točka 56. Dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se također e, točka 57. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržan, također se usvaja. Točka 60. amandman 12. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 11. za, protiv, suzdržan, također se odbija. Amandman sedmi za, protiv, suzdržan, također se odbija. Amandman osmi za, protiv, suzdržan, Čini mi se da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Očito je da se usvaja. E, molim vas da uvijek dignete ruku ako ste za to, vrlo pomaže. E, prelazimo na uvodnu izjavu 1. Tko je za? odnosno uvodnu izjavu i protiv, suzdržan, odbija se. Uvodna izjava X za, protiv, suzdržan. Ovo moramo provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram elektroničko glasovanje. Usvaja se. E, prelazimo na glasovanje o rezoluciji u cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na objašnjenja glasovanja i zato molim sada kolege koje ne žele davati pojašnjenja da napuste dvoranu kako bismo usmjerili pozornost na one koji žele govoriti.